Good morning, Dobro jutro, dragi kolege. Počinjemo sa našim zajedničkim sastankom ECONA eh, Ekona i Afka. Tako da ćemo ovom sastankom predsjedati kolegica Danuta Hubner iz Afka i ja zajednički. Koliko što vidim, eh, dnevni red je usvojen. Hvala vam. Nemamo objava nikakvih, pa onda idemo odmah na našu glavnu točku dnevnog reda, a to je izmjena članka 22. statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. To je vrlo, vrlo važan dosje koji kojem zapravo redovnom procedurom parlamentarnom želimo izmijeniti članak 22. spomenuti i to je jasno vezano onda dalje, ali to ćete, ćemo čuti jer nam je za to izvjestiteljica kolegica e, Danuta Hübner, ona će ovdje dakle skupa sa gospodinom Matom kao oni su izvjestitelji, o tome govoriti, naime to se opet odnosi na one čuvene izmjene statusa CCP-a. Izvolite kolegice, imate riječ. Hvala lijepo. Evo da pozdravimo sve na ovom zajedničkom sastanku i kao što je Roberto već rekao, mi danas govorimo o članku 22. njegovoj izmjeni i mogli bi se, se svi sjetiti da je ECB 20. Eh, lipnja prošle godine objavio preporuke u vezi ove odluke parlamenta i komisije da se izmeni članak 22. To je zapravo došlo kao jedna dopuna prijedloga komisije kojeg je dao tim stručnjaka prošlog ljeta i kojim su se mijenjali, dakle eh, te pitanje nadzora CCP-a unutar Emira i postalo je vrlo jasno da se središnje banke moraju biti involvirane u nadzor središnjih ugovornih stranaka i tu su i navedeni jasno glavni razlozi za tu, to je bio glavni razlog zbog kojeg se išlo na to izmjenu. Naime, tu smo vidjeli koliko se u zadnje vrijeme porasla ne samo u Europskoj uniji, nego i globalno važnost CCP-a koja onda može i stvoriti dodatne rizike i može ugroziti čitav naš platni sustav kao i stabilnost monetarne politike i zbog toga smo jasno i primijetili da i povlačenje, naravno posebno nakon povlačenja Velike Britanije iz Europske unije, vidjeli smo da bi se i to moglo odraziti na kompletnu uspješnost i učinkovitost našeg sustava središnjih banaka unutar Europske unije kao i stabilnost u krajnjoj liniji same valute eura i eurozone. Bilo je potpuno jasno da je trenutni stanje e, našeg sustava europskih središnjih banaka u našem sadašnjem obliku jednostavno neće dozvoliti eurosustavu da preuzme te vrste odgovornosti kako je to bilo predviđeno u prijedlogu komisije. I ako se sjećate, to je bilo vezano i za onu presudu Europskog suda iz 2015. prema kojoj Europska središnja banka nema regulatorne ovlasti za poravnavanje, dakle da vrši clearing kod financijskih instrumenata i da bi oni imali sada tu ovlast, zato je onda Europska središnja banka je predložila da se izmeni njihov statut. Evo, to je bila ta predpriča zašto se time sad bavimo. A sad Europska komisija daje svoje mišljenje, ona ima naravno tu ovlast i to je inače bilo u njihovom mišljenju i e, se vrlo pozitivno govori o toj izmjeni statuta i oni su dakle za to da što je htjela Europska središnja banka da im se prenesu te ovlasti da mogu nadzirati e, CCP-ove unutar Europske unije. I onda smo se naravno na to uključili i mi kao Europski parlament, to jasno i dokle smo došli danas. Došli smo dotle da imamo dva zapravo zato najnadležnija, najrelevantnija odbora koji Zavko i EKON koji danas su se ovdje okupili na prvoj razmjeni mišljenja jer e, mi sad prvo sa dva aspekta, s jedne strane čisto legalističkog mi iz a s druge strane ekon sa stručnog aspekta razmatramo kako bi to izgledalo i kako bi trebalo e, provesti tu, tu da kažemo izmjenu statuta Europske središnje banke i čemu to vodi. E, dakle, naš dio AFKOA je da razmišljamo čisto legalistički kako to izgleda u okviru našeg cijelog akija. I moramo se pobrnuti da to bude u ravnoteži jasno sa svim našim primarnim europskim pravom i onda kasnije i ostalim. Dakle, sa europskim ugovorima i kompletnim našom pravnom stečevinom. Moramo se dakle pobrinuti da Europska središnja banka može regulirati i na onim područjima gdje to mm, gdje recimo moramo izbjeći kolizije moguće zato što ćemo im dati ovlasti da reguliraju negdje gdje reguliraju već druge europske institucije i onda moramo naravno izbjeći da se ne događa da se paralelno donose neke odluke i da dolazi do kolizije pritom jer postoje različite ovlasti, kao što smo rekli, razne ovlasti, razne institucije tu mogu meritorno odlučivati. Zatim mislim da bismo ishod naših pregovora o statutu, i izmjenama statuta Europske središnje banke trebali učiniti konzistentnim i sa ovim ostalim izmjenama koje trenutno provodimo i pregovorima o ostalim izmjenama koje radimo na drugim važnim europskim aktima i ugovorima. I zbog toga dakle mi se moramo pobrinuti da budu ti tekstovi o kojima sada raspravljamo izmjena raznih članaka kompatibilni i konzistentni. To jasno ne znači odmah puno usklađivanje, jer imamo posla sa različitim razinama ehm, pravnih akata. Statut je uvijek primarni zakon, de facto to je, spada u one akte koji i spadaju u primarno pravo, najjače pravo Evropske unije, statut Europske središnje banke. I na taj način ga možemo tretirati kao lex generalisom. Dok je ovo drugo o čemu se mi se, se bavimo zapravo lex specialis koji se bavi posebnim predmetima, a to su konkretno odredbe o CCP-ovima. I sad da bismo imali pravnu sigurnost, moramo točno razgraničiti mandatorne ovlasti koje će biti date jednom i drugom poslu, dakle promjenama tih e, statuta s jedne strane, a s druge strane odredaba od CCP-ovima. Jer to se dakle u Emiru mijenja, ove odredbe o CCP-u, ali statut ima višu prirodu jer to je primarno europsko pravo. I sad kad budemo, dok mijenjamo dakle statut, moramo ga uskladiti sa izmjenama Emira, ali ne u cijelosti, jer su, kao što smo rekli, dva ranga pravnih akata. Emir je ispod statuta. Kao i obično u europskom zakonodavstvu, mi ćemo se nositi uspješno, nadam se, između, s tim izazovom da idemo između e, čvrstih normi i diskrecionog prava da se one tumače malo šire, između dakle fleksibilnosti i legalizma. E, situacija nije nužno najsretnija, ali mi ćemo se s tim nositi. A sad, osim mojih ovih pogleda o samoj substanci predmeta, problema s kojim se bavimo, mislim da moramo i nadopuniti, i izmijeniti zapravo prijedloge i izmjene koje je komisija dala. I to tako da ćemo reći da će ovlasti koje se nove, koje se daju u CCB-u, biti e, kompletno u skladu s onim što su, su zakonodavci odlučili. A osim toga moramo i ograničiti donekle e, recimo ovlasti središnje banke tako da se zna da se točno zna koje su kolaterali dokle središnja banka se može involvirati u pitanje likvidnosti, pitanje osiguranja dakle kolaterala on the, substance is to include also provision on, uh, provisions on emergency. A zatim je važno uključiti u to i odredbe o hitnim situacijama, dakle izvanrednim ovlastima koje se daju središnjoj banci u hitnim situacijama. Recimo u situacijama kada sustav, klinički sustav, sustav poravnavanja za financijske instrumente predstavlja neposredan rizik ili opasnost po stabilnost kompletnog financijskog tržišta. Recimo kad se to uspostavi, to je izvanredna situacija i tu se moraju dodatne ovlasti središnjoj banci predvidjeti. Dakle, to bi bilo ovako recimo ono načelna e, substanca onog čime se mi bavimo i sad u čemu se trebaju su zakonodavci snaći. Sada su izvjestitelji, Gabriel Mato ima riječ, izvolite. Hvala lijepo. Kao što je Danuta Hübner već rekla, ovo je vrlo važna tema i mogu samo potvrditi sve ono što je rekla moja suizvjestiteljica koja je usput bude prikazano i stručnjak upravo za ove teme zato ću ja biti vrlo kratak jer mislim da je cilj prijedloga upravo u tome da Europska središnja banka dobije još dodatne normativno određene zapisane ovlasti kako može poduzeti mjere korekcije ili da kažemo hitne mjere spašavanja ako treba, u, naravno u suradnji sa drugim europskim institucijama ako se pojavi taj rizik po našu financijsku stabilnost. Dakle, za zaštitu stabilnosti europrostora Europskoj središnjoj banci su potrebne te dodatne ovlasti. Naravno, one moraju biti uvijek usklađene, dakle ne smije doći do kolizija sa bilo kojim mjerama koje bi poduzele druge isto tako zato relevantne ili nadležne europske institucije. Europska središnja banka je i sama rekla da bi ona te nove zadaće, nove ovlasti trebala uzeti isključivo zato da očuva našu monetarnu politiku i stabilnost monetarne politike Europske unije. To je već i kazano i Europska komisija je u prvom svom e, mišljenju, odnosno koje je objavila, bila vrlo pozitivna prema tome i smatra da treba Europska središnja banka dobiti dodatne ovlasti za regulaciju, još dodatnu kod ovog, dakle nadzor CC, to je ovo klatko jasno. I to je i Danuta se skupa ovdje vrlo jasno opisala. Dakle, mi moramo ovdje djelova tako da budemo potpuno koherentni i da se s obzirom na sustave kompenzacije nigdje ne kosimo. Mi su, zakonodavci, dakle vijeće, komisija s jedne strane i parlament s druge strane, sa onda Europskom središnjom bankom. Do sad smo zapravo vrlo skladno e, surađivali, Danuta je to isto tako lijepo ispričala jer ovo je prevažno i ne smijemo tu nikakvu grešku počiniti. Prijedlog ujedno znači da bi se u statutu Europske središnje banke bitne stvari izmijenile i onda bi Europska središnja banka dobila kao što smo rekli dodatne ovlasti kako bi ispunila zadaće koje mora u cilju očuvanja stabilnosti monetarne politike i financijskog tržišta. A središnje druge strane su dobro opremljene kao što znamo za sve eventualne financijske poteškoće ili krize i to već zahvaljujući onim mjerama koje su poduzete na početku kad su one zapravo i nastale i kada su uhodane od 2012. nadalje. A, uglavnom, činjenica je da mi sve ovo činimo i da bi dobili jedan jači, stroži, koherentni, povezani nadzor nad financijskim transakcijama unutar Europske unije, ali i između Unije i trećih država i to se sve događa, radimo to sve čak i dobrim dijelom preventivno kako bi izbjegli buduće eventualne krize. A sve skupa moramo napraviti kompletno da kažemo povezanost među nama su zakonodavcima ali i s drugim institucijama koje su za to nadležne. Dakle, cilje vraćamo se na to veća ovlasti Europske središnje banci za kontrolu dakle središnjih e, drugih ugovornih strana koje su sve već ulogu dobile zadnjih godina u svim poslovanjima s financijskim transakcijama u Europi i to pogotovo sada nakon povlačenja Velike Britanije iz Europske unije što isto donosi novine u čitavo to područje. Danuta je rekla da tu će tu biti potrebno naravno konstitucijski to uskladiti sa našim temeljnim pravom, primarnim našim ugovorima Europskoj uniji. A sada to bi bilo to. Hvala lijepo. Sada počinjemo sa Sven Gigold i Pervanš Berez. Prvo Pervanš Ja sam izvjestitelj u Sjeni za oba odbora, pa ćemo s tim uštediti malo na vremenu. Hvala vam na ovom sastanku o dosjeu eh, koji je bio vezan e, uz jedan sastanak na vrhu, ali dobro, evo sada, smo, sada to visi o Emiru. Postoji samo jedna stvar koja mi nedostaje, jer u ovom radu s kojom smo se bavili do sada što se tiče ovog dosijeja, postoji čitav niz pitanja koje smo postavili našoj pravnoj službi, htjeli smo da oni to izbliza iz straže ta pitanja smo postavili, čini mi se, prije više od dva mjeseca, ako se dobro sjećam, i još uvijek nismo ništa dobili od njih. A mislim da su ta pravna pitanja koja smo postavili vrlo važna pitanja, utoliko više što znamo da su se pravne službe svih drugih institucija mobilizirale po tom pitanju. Dakle, ne želim tu da dođe do nekakvog natjecanja između pravnih službi, ali u ovoj vrsti situacije mi znamo kakva je već ta praksa. Dakle, bilo bi zanimljivo ne da dođe do nekog natjecanja, nego da dođe do komplementarnog rada eh, između svih tih pravnih službi i njihovih mišljenja. I vrlo mi je žao što sad imamo taj prvi sastanak, a da pritom nismo u zadanim rokovima dobili mišljenje pravne službe. I onda bismo to mogli eh, bolje iskoristiti, to se treba dogoditi što prije. Što se tiče samog sadržaja, imamo tri razvoja koji utječu na to. Kao prvo imamo odluku suda e, koja se tiče Europske središnje banke, s kojom se Europsku središnju banku obvezuje da a isto tako i su zakonodavce, da razmisle o toj izmjeni statuta. Tu imamo dvostruki kontekst, a to su ova dva druga elementa koja bih htjela spomenuti. Kao prvo, vidimo da CCP-ovi sve više dobivaju na snazi, da su važni, da smo to prepoznali, da su oni sistemski važni također i vidimo da e, se tu radi o preuzimanju rizika, e, naravno vezano uz razvoj na tržištu i uz izlazak iz krize. I treći element, a to je naravno kontekst e, izlaska Velike Britanije iz Europske unije, što nas dovodi do tog pitanja tko će se baviti nadzorom i kako će funkcionirati ti CCP-ovi, oni koji su izvan e, opsega zakonodavstva Europske unije. Zbog toga smo imali niz prijedloga, uključujući ovaj ovdje. Što se tiče samog sadržaja još jednom, mislim da je naša institucija uvijek e, branila nezavisnost Europske središnje banke, da nitko e, do sad u mojoj državi nije nikad doveo u pitanje tu nezavisnost, utoliko više što je mandat Europske banke uvijek bilo nešto što su podržavali ali treba vidjeti kako ćemo povezati tu jednu aktivnost Europske središnje banke sa eventualno tim jednim razvojem zakonodavstva. I tu dolazimo do jednog pravog problema i mislim da Europska banka ima pravo što je zabrinuta zbog tog aspekta vezano uz izmjenu članka 22. u obliku kako ga predlaže komisija. shvaćam za onoga što je Danuta Hubner, da je jedno od rješenja kojeg smo imali na umu u jednom trenutku, da bi nam moglo, predstaviti problem. Dakle, to je da se u članku 22. E, kopira i prepiše ono što smo mi identificirali u uredbi mr 2 kao ona specifična područja za koja smo e, tražili da e, direktno intervenira Europska središnja banka kako bismo se pobrinuli da postoji dostatno jamstvo, dostatna sigurnost sustava plaćanja jer je to upravo ta točka ulaska e, za Europsku na to područje kako može djelovati tu. Ja mislim da bismo trebali imati pristup koji se temelji na načelima. I u ovoj fazi mi se, mi se čini da se moramo usuglasiti oko načela. Dakle, kao prvo, moramo istodobno napredovati po pitanju članka 22 i po pitanju uredbe EMIRA 2 u kojem god redoslijedu. I kao drugo, Europska banka ne može se dovesti u takvu situaciju da se njena aktivnost određuje pomoću zakonodavstva sa druge razine, što bi za nju bilo u njenom svakodnevnom radu bilo I kao tri, moramo imati malo jasniju viziju što se tiče toga kako želimo naši popisi funkcioniraju i koje standarde želimo imati i koje norme prema kojima onda će Europska središnja banka intervenirati. Sve to sa jednom četvrtom zabrinutošću koju mogu dodati, a to je taj način na koji se od Europskog parlamenta tu traži da se izjasni o tom eh, prijedlogu uredbe i kako Europski parlament tu intervenira. Evo, vidim da me predsjednik odbora gleda, mislim svi se sjećamo toga kako su se do sada razvijali prijedlozi u Europskoj središnjoj banci na raznim područjima gdje je Europski parlament legitimno smatrao da misli da može dati svoje mišljenje. Dakle, moramo imati taj aspekt na umu, mislim da je to važno kod ovog prijedloga. Za sad evo nisam čula od drugog, naših vesta što spomenula, mislim da bismo to trebali imati na umu. Um, uh, Hvala. U ime CR-a, u ime gospodina Lunsa, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, a ono što danas govorim nije moje mišljenje, to je mišljenje Sandra Lund se izvijesti u Sjenija, on ne može biti nas ovdje, te se ispričava. Ali je pripremio nekoliko kratkih točaka koje ću vam sada počitati u njegovo ime. Dakle, kontekst ovog izvješća je nešto što je prethodni već objasnio, pa neću onda ponoviti ono što je već rečeno, ali sam da on svača da postoji ta pravna potreba da se članak 22 e, izmijeni statuta e, Europske središnje banke kao bi se banka mogla regulirati CCP-ove u budućnosti. U potpunosti se slaže s komisijom da bi ta nova aktivnost se trebala smjestiti u okvir svih onih ciljeva i aktivnosti e, Središnje banke da mora biti u potpunosti u skladu sa postojećim zakonodavstvom. Ta promjena znamo da je povezana i sa revizijom Emira koji je trenutno u tijeku i ta rad treba obaviti kako e, bi se odrazili te odluke iz onog prijedloga. Izmjene za članak 22. su potrebni kako bismo imali pravne instrumente i pravni okvir za Središnju banku kako bi mogla ispunjavati ciljeve iz Emira i drugih e, komada zakonodavstva. Trenutno e, postoji pravna nesigurnost, on svača i vrlo mu je drago što se očekuje mišljenje pravne službe, te se veseli vidjeti tumačenje pravne službe e, i to bi bilo dobro prije nego što se krene u danju raspravu. I na kraju gospodin Lunc kaže da mu je jako drago što može raditi na ovom nacrtu prijedloga i raditi sa svim izvjestama u sjeni. Hvala. Hvala. Morten Messerschmidt u ime AFKOA, jer on je tu koliko vidim, a da vi ste ovdje, ali ne želite govoriti u redu. Onda možemo mm, prijeći na ALDE. E, AFKO, Charles se isto nije ovdje, ili barem ga ne vidim, evo onda izvolite. Gospodin Ježek. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Pa, postoji presuda općeg suda o članku 22. o statutu središnje banke uzevši u obzir da kliničke kuće imaju širu ulogu sada u ovoj klimi nakon krize i da imaju e, neke i potencijalno sistemsku narav, ne samo u uniju nego i trećim državama, je važno da je Europska središnja banka sposobna ispuniti svoju dužnost kako bi se postigla e, stabilnost u smislu praćenja i zbog toga općenito klub zastupnika ALDE podržava e, taj zahtjev Europske središnje banke da se izmijeni članak 22. statuta. No, kako je i komisija rekla u svom mišljenju, ta izmjena članka 22. E, je nam došla od Europske banke što bi moglo prioritetno proširiti područje primjene i što bi aktivnosti Europske banke moglo dovesti u sukob sa aktivnostima drugih regulatora ili sa odlukama koje je donio Europski parlament i vijeće. Vrlo je važno da se to riješi i zbog toga mi smatramo da je potrebno da se područje primjene definira što preciznije moguće kako bi Europska središnja banka imala ovlasti ispunjavati svoje funkcije, a da se pritom e, ne e, sukobljava sa drugim područjima gdje je za to zadužene europske institucije ili druga tijela. Hvala vam gospodine predsjedniče. Izvolite, Gua, Sven Gigold. Ne, redu se promijenio. Ba, ali Sven ti za obje. Mogu biti vrlo kratak. Mi općenito podržavamo preporuke Europske središnje banke i također smatramo da je tu došlo do dobrih pojašnjenja od strane Europske komisije uzevši u obzir e, nedavnu presudu općeg suda EU. unije. Mi mislimo da sve ovo ima smisla i naravno da se slažemo i sa stavišnom komisije e, u kojem ona inzistira na tome da ovo treba biti dosadno i sa e, općenitim zakonodavnim okvirom. A što se tiče primjedbe koje su iznijeli izvjestitelji i predsjednica odbora AFKO, Danuta Hubner, Naravno da možemo još unijeti nešto detalja, ali trebali smo izvestirati na tome da popis svih tih e, tema nije zatvoren popis, nego da to ostane otvoren popis. Da, da. I kao drugo, kad se radi o hitnim ovlastima, e, vi ste podnijeli slične amandmane u okviru mr 2, pa postavljam si pitanje, ne bi smo li možda to trebali napraviti baš u okviru televizije Emira, a ne ovdje, dakle ne bismo trebali odvosučiti te dvije stvari. Možda to nije potrebno i možda bismo mogli učinkovitije raditi na tome u okviru izmjene uredbe Emir 2. No sve to nije upisano u kamenu i e, mi općenito podržavamo cijeli taj postupak. Hvala. Oprostite, gospodin Vjegas, on je ovdje u ime kluba zastupnika GUE. Ako sam dobro shvatila, da, izvolite. Ja, nažalost, od našeg izvesta u Sjeni nisam dobio nikakve upute. Ali što se tiče ove teme, možemo reći da je jasno da znamo da je potrebno ovdje poduzeti određene korake zato što se naravno međumno i razvio cijeli financijski sustav. No uvijek iznova smo suočeni sa bez, neograničenom kreativnošću financijskog sustava, što znači da se onda opet e, događa da se neke stvari zaobiđu i zbog toga su institucije nemoćne i stoje pred tim izazovom da na neki način zadobiju kontrolu nad tim čudovištem koje stalno mijenja oblik. Sada ponovno tu radimo jednu takvu prilagodbu nakon e, odluke suda, ali mi ipak imamo određenu zadršku. Ako se u budućnošću spomenuo još neke druge teme, primjerice bakarstvo u sjeni, poslije tu razne druge kreacije financijskog sustava, a mi zapravo stalno kaskamo za e, njima i pokušavamo za njima počistiti. Moramo to jednom trenutku priznati. Dakle, mi smo jako skeptični vezano uz to možemo li mi uopće regulirati financijsko tržište. Jer ignoriramo zapravo ona, one temeljne probleme i zbog toga se razvijaju sve sofisticiraniji sustavi koje praktički gledano uopće više ne možemo kontrolirati. Ne vidim kolege iz RTD-a. Castaldo i Mojte, njih ne vidim, gospodin Mono. Onda prelazimo na za riječ, gospodin Thomas Mann. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Drago mi je što imamo zapravo dosta veliku slogu. Odluka Europskog suda je takva da mora doći do izmjene statuta. Što se tiče članka 22. vidimo da ovdje imamo dosta velik konsenzus o tome. Ne možemo sve urediti, niti primjerice su u sjeni e, na koje se osvrnuo prethodni govornik. Hoće li sada ovo biti značajna promjena ili ne? Pa mislim da je vrlo važno da u članku 22. to sve jasno odredimo, a moje pitanje Danuti je sljedeće niti jedna jedna osoba neće dovesti u pitanje zavisnost od središnje banke, to je točno, ali kada ona jednom dobije e, te nove zadaće, koliko je doista zajamčeno da će se to doista samo odnositi na monetarne aktivnosti, a ne da će doći do proširenja. Dakle, radi se o regulaciji financijskih sustava, ali da se dakle doćemo na ovo pitanje e, monetarne politike. E, to bi to bi bilo ono što me zanima. Hvala. Iznimno, zato što ste dvoslog izvjestitelj u sjeni, prevanš u okviru spontanog za riječ. Samo jedna kratka primjer, ja sam tu zaboravila. Ne znam je li ovdje netko iz vijeća ili može li reći komisija nešto o tome e, kako stoje po tom pitanju u komisiji što se tiče rasprave. Jer je važno da imamo i pregled toga što se tamo događa. Mislim da onda možemo okrenuti na komisiju ako se niko drugi ne javlja. Koliko ja znam o vijeću, tamo se ništa ne događa, ali možda komisija ima neke nove informacije o tome. Ne vidim točno ko je ovdje iz e, komisije, ali gospodin Pearson, želite li vi nešto reći? Hvala, gospodin predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Ali što se tiče vijeća, ako biste mogli e, nešto reći, i ako biste mogli odgovoriti na pitanja, dakle, prema Beres, e, je riječ o tome. Da, komisija snažno e, preporučuje i podržava ovu inicijativu Europske središnje banke iz tih razloga. CCP-ovi su sve više sistemski važni, oni predstavljaju određen rizik. Kao drugo imamo Brexit koji te izazove još i pojačava i to smo našim mišljenje jasno izjasnili i zbog toga je komisija predložila izmjene na EMIR kako bi Srpskoj središnjoj banci dala ta uloga, a treći razlog je to što je sud e, Europske nije vrlo jasan. Dakle, Europska banka ima regulatorne ovlasti što se tiče e, platnih sustava, ali ne za e, poravnavanje. Ako želimo usvojiti EMIR, ako želimo Europskoj banci dati te nove ovlasti, i kako bi ona mogla onda izvršiti te ovlasti, moramo izmijeniti članak 22. statuta i to je vrlo jasno. No, Europska komisija je također jasno rekla da moramo biti pritom dosljedni i da moramo te nove regulatorne ovlasti Europske središnje banke odrediti dobro kako ne bi došlo do sukoba sa odlukama koje usvoji ovaj dom i vijeće. Isto tako moramo imati na umu da e, se statut Europske središnje banke treba na pravilan način izmijeniti, da treba pronaći dobru formulaciju to nije nešto što ugražava nezavisnost e, Europske središnje banke, ali trebamo biti pažljivi kako to formuliramo. Rad u vijeću se nastavlja. Mogu vam reći da će radna skupina vijeća se za 18 minuta ponovno sastati. E, općenito postoji sloga unutar vijeća o tome da bi Europska banka trebala dobiti dodatne ovlasti vijeće raspravlja o tim e, specifičnim područjima gdje bi se na te ovlasti mogle primjenjivati, ali među državnom članicama u vijeću ne postoji nikako mišljenje, mišljenjima vezano uz to da bi Europska središnja trebala dobiti te e, dodatne ovlasti. Mislim da to odražava najnovije stanje u raspravi u vijeću. Možda ćemo na kraju današnjeg dana imati nešto novo još e, za vas kao informaciju. U redu, onda izvjestitelj samo vrlo kratko jer shvaćam da imamo snažnu većinu za to da se nastavi sa izmjenom članka 22. Imamo podršku za to, pa se čini da se sve te institucije kreću u tom smjeru kao drugo. Mislim da u ovom parlamentu postoji određena čutnosti da moramo, znamo da moramo zajamčiti tu institucionalnu ravnotežu. To su neki spomenuli. Dakle, neki su spomenuli ovlasti institucija, posebice zakonodavaca koje ne treba ugrožiti s ovime. To je dakle taj izazov, a zatim nam treba i dobra formulacija. Trebamo to napraviti na taj način da s time ne e, omogućavamo da se kasnije dogodi ništa što bi moglo ugroziti tu vrlo važnu instituciju Europske središnje banke i u budućnosti to moramo napraviti na taj način da Europska središnja banka može učinkovito raditi kada se radi o temama. I onda moramo naći i tu formulaciju za to. Hoćemo li tu smanjiti samo načelo ili hoćemo li otvoriti si puti za te mogućnosti, hoće li popis biti eh, ekskluzivan ili otvoren, pa eh, znamo da nam život može donijeti dosta nepredvidljivih situacija, a kada se mijenja statut onda se tu radi o nečemu što ne možemo napraviti prečesto. Dakle, moramo naći dobru ravnotežu između svega, toga što se tiče tih naših zakonodavnih izazova. To je dosta teško, ali nadam se da ćemo u tome uspjeti. Hvala vam, gospodine predsjedniče odbora Ekon. E, vjerojatno ćete sada predstaviti e, vremensku tablicu. Da, ali prije toga ću dati riječ e, drugom se gospodinu Mati. Hvala, pa nemam mnogo što za dodati i zahvaljujem svima koji su pridonjali ovoj raspravi smatram da jest vrlo nužno da se pobrinemo da ova reforma ide dalje. Trebamo dobiti pravni savjet, eh, kao što je rečeno, određeni broj klubova naglasio je koliko je važno pitanje Brexita i moramo to zakonodavstvo imati kako bismo osigurali djelotvorni sustav. Čitam sad vremenski raspored koji koji treba potvrditi i jedan glavni element e, je naravno tu e, pravno mišljenje. Tako da potičemo ovime pravnu službu da dovrši svoj posao. Znamo da je to teško, utvrdili smo probleme, ali ne i rješenja. Dakle, e, očito je da je ipak vrijeme dovoljno e, za ono što nam je potrebno. Ovakav je raspored trenutačno rok e, za nacrt izvješća 28. ožujka, prezentacija 24. travnja, rok za amandmane 2. svibnja, razmatranje amandmana 24. svibnja, glasovanje 19. lipnja, a rok za nacrt izvješća tu imamo malo u tampon zonu između toga i prezentacije. Dakle, ovaj prvi, prvi datum se može malo pomaknuti. No, eh, eh, bitno nam je da dobijemo pravno mišljenje. Hvala. Možemo zaključiti eh, sa ovom kratkim, ali intenzivnim sastankom. Ekona i Afkova. Hvala Danuti. A sada idemo na format Ekona.